Danas treća flota odlazi u Gazu i želim vas sve pozvati da izrazite podršku ovoj mirnoj demonstraciji i pokažemo siromašnom stanovništvu u Gazi da ih međunarodna zajednica nije zaboravila te da se distanciramo od prijetnji koje je Izrael uputio o, o pokretanju novih akcija kao što je tome bio slučaj prije pet godina i tijekom kojih je pet osoba ubijeno i obraćam se i vijeću, obvezno moramo iznaći rješenje kako bi se promijenilo smjer koji se, kojim se krenulo u toj nesretnoj regiji svijeta. Hvala. Vi informo che a far dal 15 Dobro, izvještavam vas da je 15. lipnja oformljena nova politička Europski klub Europ, Nacija i Slobode, ENF, koji se sastoji od 36 zastupnika, članova i izjava o utemeljenju dostavljena je na odgovarajući i propisan način. Nadležna